Zapisnik sa sjednice 8. veljače i drugi e, tekstovi su podijeljeni. Imali primjedbi? Izvolite. U ime kluba zastupnika NF molim da se izmijeni dnevni red kako bi se govorilo o zajedničkoj raspravi. Oprostite, sada ne govorimo na ovu temu. Malo kasnije, molim. Dakle, što se tiče e, zapisnika, želi se netko javiti o zapisniku sa e, sjednice 8. E, veljače. Gospodine Karver, želite li govoriti na tu temu ili na neku drugu temu? Sada odlučujemo o zapisniku. Dakle, nije o zapisniku, u tom smislu smatramo da